energiji. Preporuka za drugo e, čitanje, izvjestitelj gospodin Torvalds. Najprije ću dati riječ izvjestitelju, a nakon toga gospodinu povjereniku. Oprostite, me, oprostite što sam malo kasnio i što ne mogu e, brzo e, biti brži, ali imam malih problema. Gospodine Torvalc, izvolite. šta dobro. A šta je? Thank you, Chair. First of all, I would like to... Hvala vam. Najprije želim svojim izvjestiteljima u sjeni kolegama najtoplije zahvaliti na odličnoj suradnji. Imali smo odličnu grupnu dinamiku. Dolazimo iz različitih klubova, imamo različita mišljenja. Dolazimo iz različitih zemalja. Imamo različite prioritete. No bez obzira na sve te razlike, uspjeli smo sagraditi nešto zajedno. I mislim da smo se na kraju i jako dobro sprijateljili, unatoč svim našim razlikama Htio bih se zahvaliti i predsjedništvu na njihovom radu. Zato što bez njihovih, bez njihova znatnog doprinosa, znam da su imali loš početak u vijeću, ali učinili su stvarno sve što su mogli i nakon presavijanja na desno i na lijevo i gore i dole, na kraju smo uspjeli doći do vrlo tehničkog, vrlo tehnološkog i vrlo ideološkog dokumenta. No dvije me stvari smetaju. Željeli smo smanjiti stakleničke plinove, to je bila naša startna točka, i željeli smo otvoriti Europu za e, tehnološkom napretku. I nakon glasanja u odboru Envi morali smo se zapitati jesmo li doista postigli ono što smo željeli postići. I iskren odgovor je da nismo to učinili. Naši su ciljevi bili mnogo ambiciozniji. Imali smo mnoge više ciljeve, željeli smo smanjiti stakleničke plinove, htjeli smo staviti Europu na položaj da ostvarimo naše ciljeve za 2020., 2030. i 2050. i znam da se i naši i moji izvjestitelji u sjeni jednako kao i ja brinu hoćemo li uspjeti ostvariti te ciljeve. Zatim htjeli smo otvoriti Europu tehnološkom napretku. I to je jako važan cilj, zato što ako Europa ne bude napredovala u tehnološkom smislu, Europa će ostati na začelju tehnološkog razvoja. U tom smislu imamo značajan nedostatak. Imamo e, manjinu koja sve blokira u vijeću i to se ponekad pretvara u diktaturu manjine. Zato što imamo ljude u određenim zemljama članicama koje se boje budućnosti. A kada se ljudi boje budućnosti neće donositi hrabre odluke. I zbog toga i to sve rezultira time da se Europa vodi područnom kočnicom. I želim ovdje reći da način na koji vijeće funkcionira je jedan od naših najvećih problema. Zato što ako vijeće ne može vidjeti budućnost, ako ne može vidjeti svjetlo na kraju uh, tunela, onda nećemo raditi prema ostvarenju ambicioznih uh, ciljeva. Ali dobro, sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni i nakon toga reći još nekoliko riječi. Hvala vam. A sada gospodin Arias Kanjete. <clears throat> señor presidente señorías <clears throat> es una satisfacción para mí dame i gospodo za mene je velika čast sudjelovati eh, u raspravi o eh, kakvoći goriva i iluku i moramo pronaći dakle način kako bismo zaštitili eh, Europu od tog fenomena, a istovremeno potakli razvoj industrije. Ovo što ste ovdje dogovorili je značajan napredak i znam da nije bilo jednostavno i ja se nadam da ćemo svi postići dogovor i završiti ove pregovore. Najtoplije želim zahvaliti svima, svima onima koji su i u prošlom mandatu radili na ovom dosjeu. Posebno sam zahvalan gospodinu Torvalcu i njegovom e, pregovaračkom timu, te gospodinu, gospodinu Laviji, koji su insistirali u Australiji na tome da ovaj dokument dođe do svoje finalne faze. Hvala vam na odličnoj suradnji i hvala vam što ste komisiji dali brojne mogućnosti da objasni svoje stavove. Kompromisni paket koji imamo danas pred sobom je mnogo snažniji od stajališta vijeća u prvom čitanju i to upravo zahvaljujući ustrajnosti ovog parlamenta. Dopustito da kažem nešto o ključnim elementima ovog paketa. Najprije ću reći nekoliko riječi o granicama biogoriva proizvedenih iz određenih usjeva prema direktivi o kakvoći goriva i obnovljivoj energiji. Riječ je o biogorivima koji se proizvodi iz usjeva za proizvodne e, proizvode. Komisija bila predložila da ta granica bude 5%. Ta je razina odabrana kako bi se zaštitile sadašnje razine proizvodnje i na taj način bi se zajamčio utjecaj iluka i poštovala dosadašnja ulaganja. Granica koja je sada definirana je 7%, to je više od onoga što je na početku predlagao Europski parlament, no još uvijek može ublažiti posljedice iluka. Tu će se dodati još dodatni elementi. Kompromisni paket želi potaknuti tranziciju prema naprednim biogorivima. Takva su biogoriva vrlo bitna za našu e, budućnost, što stoji u komunikaciji komisije. Zemlje članice moraju definirati ciljeve za napredne biogoriva, dakle od 0,5%. To nije obvezujući cilj. To je istina. No isto tako je istina da zemlje članice imaju dovoljno vremena da usklade svoje političke ambicije kad je riječ o naprednim biogorivima. I to i industriji šalje jasan znak i realan je. ja se nadam da ćemo zajedno sa um, ostalim inicijativama kao što su Horizont 2020 i NES 300 da ćemo nastaviti sa razvojem ovakve industrije u Europi. Osim toga, kompromisni paket će e, poboljšati i situaciju sa stakleničkim plinovima i njihovim emisijama. I uštedjet će se do 60% u usporedbi sa fosilnim gorivima. Kompromisni paket isto tako traži da se šalju izvještaji o emisijama iz iluka i da se e, sva istraživanja temelje na najnovijim i najboljim znanstvenim istraživanjima, a sve to u cilju povećanja transparentnosti. Kompromisni paket također isključuje jednu ideju vijeća koju su se protivile e, komisija i parlament, a to je metoda izračuna iluka to bi bilo oslabilo paket Europa 2020. i to što je to ukinuto, to je značajan napredak. Svi ovi elementi doprinose da paket bude efikasan i priprema nas na tranziciju prema naprednim biogorivima. Industrija će biti zaštićena, a industrija naprednih biogoriva će dobiti pozitivne znakove za budući razvoj. Znam da sve ono što nije bilo e, u prvom čitanju ovdje je odraženo. No, s obzirom na poteškoće ovog kompleksnog dosjeja, mislim da je parlament postigao vrlo značajne e, napretke. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vama gospodine povjereniče, a sada prelazimo na predstavnike klubova zastupnika. Prvi je gospodin Fjellner u ime Pučana, ima dvije minute. Izvolite. Hvala vam. I ja bih tako, također zahvalio gospodinu Nilsu Torvalcu na odlično odrađenom poslu na ovom izvještaju. Ja sam prije 11 godina došao u Europski parlament i vidio sam da ciljevi za obnovljive izvore energije su tada bili preniski. Te je napredak bio prespor. Danas u Švedskoj zeleni i socijaldemokrati govore o o tome da se e, spremnik za gorivo puni etanolom. I can do it in uh, I, I can't do German though. Sorry for that. <laughs> Not at this hour, maybe at night. Ne mogu govoriti njemački, barem ne sad ovako rano jutro. Försöker idag är det i alla fall i skällan. Idag beskrivs snarare etanol som, som vägen U svakom slučaju, situacija je toliko različita danas. Govorili smo, tada smo govorili o etanolu kao putu prema paklu. Kada gledamo stavove e, zelenih i socijaldemokrata, gledamo na ciljeve za obnovljive izvore energije i e, što, bolje, što brže ostvarimo te ciljeve, to će biti bolje. E, no ovdje ne govorimo o savršenim ili strašnim scenarijima mislim da možemo nije sve tako crno bijelo i možemo reći da je gorivo potrebna komponenta i komponenta u zemljama gdje posvećujemo veliku pažnju našim klimatskim i e, energetskim politikama i pogotovo gdje se mnogo koristi prijevoz tako da govorimo o stabilnim i dugoročnim ciljevima i jako je puno zahtjeva iz velikih dijelova ove, e, ovoga doma i to posebice s ljevice i e, od zelenih. Jer govorimo o strogim granicama kad je riječ o e, proizvodnji novih naprednih biogorivo. Stoga moramo stvoriti stabilna pravila igre i oni koji sebe zovu zelenima bi trebali glasati za ova nova pravila jer u protivnom ćete samo podržati fosilna goriva. Hvala vam, a sada gospodin Dans ima dvije minute i pol. Hvala vam. Hvala gospodinu Torvalcu na njegovom radu u vrlo teškim okolnostima i na kraju imamo dobar kompromis i doista sam mu zahvalan na svemu što je učinio. Mislim da je jako važno da razmislimo o tome zašto uopće vodimo ovu raspravu i zašto toliko kamena spoticanja. Već dugi niz godina vidimo utjecaje loših politika Europske unije kada je riječ o biogorivima. to sam vidio i u na svojem prethodnom poslu kada sam radio u nevladinoj organizaciji koja se bavila subsaharskom Afrikom e, u kojoj društva pate od posljedica naših loših politika i to posebice kad je riječ o širenju usjeva za proizvodnju goriva na zemljištu koje bi se trebalo koristiti za proizvodnju hrane. U nekim zajednicama čiji su životi ovisili upravo o tim zemljištima, na njih je to strašno loše utjecalo. Osim toga, loše je utjecalo i na ekosustave. Paket koji je pred nama nije savršen i imamo ozbiljne zadrške kad je riječ o cilju za goriva prve generacije. Mi, kao što znate, smo željeli da taj cilj bude mnogo niži. Isto tako, pojedine zemlje članice e, nevoljko žele promjene, nisu dovoljno ambiciozne, kao ni komisija, to moram reći. No, bez obzira na sve to, ovo jest korak naprijed i to moramo priznati. Zato što ono što se događalo do sada nije koristilo niti zajednicama koje sam malo čas spomenuo, niti industriji koja je sa najboljim e, namjerama krenula tim putem i e, napravila ulaganja prije nekoliko godina. I sada u ovom paketu napokon priznajemo da postoji fenomen iluk i stvaramo platformu za primjenjivanje znanstvenih podataka koji su prečesto ignorirani. Neki će se ovdje baviti biogorivima i unapređenju situacije, a neki će se baviti političkim igrama, no u svakom slučaju ja smatram da je ovo dobar dogovor i da bi ga trebalo podržati. Sí. Eh, señor tiene... Gospodine Dans, imate plavi karton od Gospodine Glesosa. Hoćete li ga prihvatiti? Izvolite gospodine Glesos. Hvala vam. Želim e, kolegi postaviti sljedeće pitanje. Znate da ovaj posljednji potres na Himalaj je uzrokovan klimatskim promjenama. I vidimo kako ljudsko djelovanje i to posebite kad je riječ o fosilnim gorivama ima i tekako negativne posljedice. Gospodine Dans, hoćete li odgovoriti? Um, Brojni su razlozi potresa, pomicanje tektonskih ploča je jedan od njih, no volio bih čuti i dokaze o tome kako je politika biogoriva Europske unije doprinijela potresu u uh, Himalaji. No dobro, otvoren sam, doista bih volio čuti te razloge. Gracias. breve la a Hvala, a sad nakon ove prve epizode science fictiona dajemo riječ gospođi Gerling. Nema je. U tom slučaju riječ ima gospodin Herbrandi. Dank u wel, voorzitter. En laat ik ook beginnen met uh, onze rapporteur Niels Torvalds uh, eh, te bedanken. Hvala vam. Najprije želim izvijestit, izvjestitelju zahvaliti na odličnom radu. Zbog toga što eh, s jedne strane postojao zastoj i u ovom domu, a i u vijeću. Corinne Lapage je naslijedila ovo izvješće iz e, prvog čitanja i moram reći da se stvarno određene zemlje članice nisu, nisu spremne gledati u budućnost i koncentrirale su se na ciljeve samo za 2020. Ako i ovdje dođe do zastoja i ako za 30 godina budemo govorili o velikom smanjenju e, ugljičnog dioksida, bojim se da to neće biti dovoljno za budućnost. Koraci koje smo poduzeli su mali i vodi se borba za svaki milimetar. I ako pogledate stajalište zemalja članica, vidjet ćete da nećemo napredovati sa našom klimatskom politikom. U Europi govorimo o ostvarivanju ciljeva za 2020. U Nizozemskoj e, napokon vidimo gospodarski rast, a ovdje što vidimo je zapravo porast emisija ugljičnog dioksida umjesto smanjenja. Tako da moramo o tome dobro razmisliti. Ovo o čemu razgovaramo je zapravo tek manja izmjena direktive o kakvoći goriva i obnovljivoj energiji. I ja sam siguran da u današnjem svijetu koji se vrlo brzo mijenja, moramo brzo djelovati i paziti da naše politike prate znanstvena istraživanja. Biogoriva neće riješiti sve probleme kao što smo mislili e, prije nekoliko godina. Možda će to učiniti napredna biogoriva, no to svakako moramo povezati sa kriterijima održivosti i ne ponoviti greške iz proteklih godina. Glasat ću za ovaj rezultat, ali moram reći da je rezultat slab. Hvala vam, sada gospođa Konečna. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Kada sam nakon trijaloga razmišljala kako mm, glasati o finalnom dokumentu, bila sam stvarno nesretna i tužna. Danas svi znamo da ako ćemo da je podržavanje prve generacije biogoriva bio vrlo problematičan, e, problematična tema prilikom pripreme tog paketa europska unija nije uzela u obzir sve kriterije i to je sve onda imalo negativne posljedice na naš krajolik na klimatske promjene i čitav niz ostalih aspekata što se tiče ovog izvještaja imala sam jako velika očekivanja nažalost ona nisu ispunjena prvi znak za alarm da nešto nije u redu bio je svakodnevni pritisak koji su e, na nas vršile europske lobističke skupine oni su bili jako zainteresirani za to koje, koji usjevi, koja vrsta goriva će dobiti subvencije. Unatoč svemu tome želim zahvaliti izvjestitelju. Drago mi je da smo e, ušli u finalnu fazu pregovora sa vrlo snažnim dokumentom. No moram reći da e, ovaj na kraju sporazum nije dobar rezultat i da je to veliki poraz za Europski parlament u pregovorima sa komisijom i vijećem smo dosta to, od dosta toga odustali. Izgubili smo cilj od 6% za prvu generaciju biogoriva. Isto tako nismo osigurali dostatnu potporu za napredna biogoriva i generacije i za drugu generaciju biogoriva. Stoga Europski parlament nije uspio progurati gotovo ništa što je izglasano u odboru Envi. Tako da ovaj tekst je tek nešto malo bolja verzija iz prvotnog prijedloga iz 2009. Tako da možemo otvoreno reći da nakon pet godina pregovora nismo postigli ništa značajno. GUE nema namjeru sudjelovati u ovoj farsi kojom se samo zapravo održava status quo. Ovo je samo daljnje uništavanje našeg krajolika, industrija će profitirati od toga, a jedini koji ćemo moći kriviti za to smo mi sami. Hvala vam, a sada gospodin e, Eichaut. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like to thank the rapporteur, Niels Torvald for his... Hvala vam na radu na ovom e, dokumentu i moram vam ipak reći da ovo e, ipak ni, je dokument oko kojeg ćemo se morati dogovoriti. E, želim reći da sam e, nezadovoljan ovim rezultatom, a nezadovoljan sam i rezultatom rada vijeća. I vidimo da u vijeću zemlje članice zapravo uopće ne vide koji je ovdje problem. A to je stvarno vrlo loš signal koji šalju. Jednostavno ne pokazuju nikakav interes. To je bilo vrlo e, bitno i za vrijeme pregovora. Definirali smo cilj od 10% za biogoriva u sektoru transporta, ali isto tako kada gledamo kako se to razvijalo, vidimo da je tu, da je tu riječ o razvoju prve generacije biogoriva, a ta goriva ne donose okolišne koristi i koristi za klimu koja su se očekivala. I zato moramo nešto učiniti. Komisija je pokušala definirati gornju granicu za biogoriva prve generacije na 5%, mi smo uspjeli definirati granicu na 6%, a zemlje članice su željele 7%. Nažalost, u pregovorima smo to izgubili. Na kraju smo se u parlamentu složili sa gornjom granicom od 7%. E, u mojem mišljenju ta je granica previše zato što to znači da ćemo ispuniti cilj sa lošim biogorivima koja ne želimo stimulirati Zatim, napredna biogoriva. To je bio drugi zahtjev parlamenta. Mi smo tražili da napredna biogoriva budu temeljena na inovacijama u Europi, a e, vijeće tu nije dalo ništa. I na kraju imamo neobvezujuće ciljeve za napredna biogoriva. Stoga je to vrlo slab signal kojim nećemo uspjeti potaknuti inovaciju u Europskoj uniji. A ako pogledate definicije, loše je sve definirano. E sada, sigurno će se voditi raspravu u kojoj će se svi će biti napredna biogoriva ali zapravo neće e, biti inovacija. I e, treći problem je neizravna promjena uporabe zemljišta ili ilug. Mi želimo da se to uračuna i tu smo ponovno izgubili. Imamo tek izvještavanje, a ne i e, računanje. Stoga, po mojem mišljenju, izgubili smo previše. Mi smo kao parlament doista previše izgubili i stoga ne mogu podržati ovaj prijedlog. I ovdje je povjerenik i želim ga pitati što ćemo učiniti nakon 2020. Hoćemo li e, definirati nove ciljeve koje neće biti fleksibilni i hoćemo li staviti u centar direktivu o koči goriva i koncentrirati na to e, kako smanjiti te emisije i koncentrirati se na tehnologiju. Hoćemo li nakon 2020. nastaviti sa direktivom o kakvoći goriva, hoćemo li imati novu raspravu i ja se nadam da će tada vijeće biti prisutno. Zato što ovo je jako važna tema i ako budemo to učinili kako treba, doći će do dekarbonizacije e, transportnog sektora. Ako to ne budemo odradili kako treba, ništa od toga neće biti. Hvala vam gospodine iCount, imate dvije plave kartice. Gospodin Sanđi i gospodin Werner. Prihvaćate li? Izvolite. Signore Sanđi. Gospodin Sanđi. Hvala vam što ste mi dali e, priliku da se javim za riječ. Gospodine Eichhout, iako se slažem da moramo nastaviti sa pregovorima, pitam se možemo li donijeti odluku o prvoj, drugoj ili kojoj već generaciji biogoriva? Nećemo li na taj način samo nastaviti promicati fosilna goriva? Responde eh, Odgovorite sada, a nakon toga na pitanje gospodina Fellnera. Dobro, mislila sam da ću ova dva pitanja zajedno čuti. Prije svega, biogoriva nisu jedina alternativa i to je jedan od velikih problema. Sada stimuliramo jednu tehnologiju koja bi mogla dekarbonizirati prometni sektor, ali imamo još opcija. Mi smo se u našoj politici koncentrirali previše na jednu tehnologiju, a to iz političke perspektive nije vrlo pametno. Stoga, treba u centar staviti dekarbonizaciju, a onda vidjeti koje sve opcije imamo. A mi smo napravili upravo suprotno. Mi smo se previše koncentrirali na jednu lošu tehnologiju koja ne donosi očekivane rezultate. A sada ispada da su neke od ovih alternativa još gore za planet od fosilnih goriva. I stvarno podržavamo pogrešnu tehnologiju i nažalost ne činimo ništa kako bismo to ispravili. Gospodine Fjellner, hvala. Rekli ste da se previše koncentriramo na biogoriva u Europskoj uniji. Slažete li se da je to krivica zelenih? Drugo, rekli ste da biogoriva iz poljoprivrednih usjeva ne donose rezultate. Znate li da u Europi proizvodimo etanol kojim su se uspjele smanjiti emisije ugljičnog dioksida za 90%. I slažete li se da postoje razlike između prve i sljedećih generacija biogoriva i ako će parlament glasati protiv ovog prijedloga i da imate jednu milijardu eura. Biste li se usudili uložiti taj novac u proizvodnju druge generacije naprednih biogorova? da parlament odluči kao što biste vi htjeli e, protiv ovog prijedloga. First Mr. Gospodine Fjellner, ja glasam za mandat Envija. Znam da ste vi bili protiv i niste htjeli ništa učiniti po pitanju Iluka, htjeli ste višu granicu. E, znamo da vas pritišće poljoprivredni lobby i to već dugo promjena. Da ste stvarno željeli e, ostvariti promjene, pridružili biste se e, sporazumu u okviru otpora Envi. Vi ste u pregovorima htjeli ostaviti sve a sada se odjednom pretvarate da ste na dobroj strani. Možda ste nam se trebali pridružiti malo ranije, a ne uopće ne sudjelovati u pregovorima. Druga stvar, ako želite razlakovati između dobrog i lošeg, upravo zato morate uzeti u obzir i iluk, jer je to stvarna ključna točka. Ako ne uzmemo u obzir neizravnu promjenu uporabe zemljišta, ne znate što je dobro, a što je loše. Zato, se ja, zato ja inzistiram za to da se iluk uzme u obzir. Vi želite imati jedan cilj, poticati e, poljoprivredu, umjesto da se potiču dobra biogoriva. I treće pitanje, ja ne bih stavio u ovom trenutku novac u Europu, zato što politike ne pružaju dovoljno sigurnosti. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos en algo más de un minuto. Molim vas, nemojte govoriti dulje od jedne minute, jer ću vas prekinuti. Gospodin Pedičini. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja isto tako želim zahvaliti izvjestitelju Torvalcu na svemu što je učinio do sada no nažalost ovaj kompromis nam se nimalo ne sviđa. Teško je, teško je za to uopće reći da je kompromis, zato što to je zapravo nešto što je nametnuto od strane vijeća koje nije htjelo uzeti u obzir e, stav Europskog parlamenta, a samim time niti europskih građana mi smo se borili da zaštitimo sve one tvrtke koje su primjer kružnog gospodarstva no možda kružno gospodarstvo više nije interes europske unije govorim vam o tvrtkama koje koriste otpad od drva za proizvodnju namještaja ovom direktivom će se taj otpad koristiti za proizvodnju naprednih biogoriva vijeće je nepovratno ublažilo prijedlog parlamenta i na taj način će se ove tvrtke, će ove tvrtke ostati bez sirovine i morat će se natjecati sa industrijom naprednih biogoriva. Govorim vam o velikom broju tvrtki, govorim vam o tvrtkama koje evo upravo sada zatvaraju svoja vrata. Znate li koliko će se povećati e, broj nezaposlenih zbog ove konkurencije oko sirovine? Zato od komisije tražimo reviziju tražimo detaljan plan za dekarbonizaciju e, sektora transporta ali isto tako želimo da e, zakonodavstvo o biogorivima postane doista zeleno i stvarno održivo hvala a sada plavi imate plavi karton od gospođe grapini izvolite gospođo grapini dragi kolega Rekli ste da ako se ovaj prijedlog izglasa, nametnut će se konkurencija onima koji energiju proizvode iz otpada drva. Zar nam nije potrebna konkurencija i tržišno natjecanje u našem gospodarstvu? Opetični. Gospodine Pedicini. Certo che abbiamo bisogno di Naravno da nam je potrebno tržišno natjecanje i konkurencija, no nemamo potrebu za nepoštenim natjecanjem. Mi ovdje govorimo o tvrtkama koje koriste e, otpad za proizvodnju novih proizvoda i dakle na taj način sudjeluju u kružnom gospodarstvu. To je stvar prioriteta. Ako sad ovim tvrtkama oduzmemo sirovinu kojima je već teško, teško je zbog krize, doći će do e, pogoršanja što se tiče e, i nezaposlenosti, a i što se tiče tvrtki koje promičemo. Hvala vam, a sada gospodin Bej.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 Pokrešno bi bilo naglo odustati od biogoriva prve generacije. Mnoga istraživanja, među kojima je Ecofis objavljen 12.11.2014. godine, dovodi u pitanje izračun iloka. To je metoda na koju se komisija osalonila kako bi izmijenila naglo ove direktive 98. 2008. godine. Ako je nužno nastaviti istraživanja o naprednim biogorivima, treba uzeti u obzir ulaganja koja su već pokrenuta. Prije svega mislim na one poljoprivrednike koje su uložili uložili u ove buduće e, energije i tehnologije kako bi izašli iz krize i ne bismo željeli da ti, da ti njihovi napori nestanu i unište se samo jednim pokretom pera. Gornja granica od posto koju je predložilo vijeće čini nam se razumnim zato što poštuje dugoročna ulaganja koja su pokrenuli poljoprivrednici. Moja zemlja Francuska odigrala je pionirsku ulogu kada je riječ o biogorivima sa zakonom BAT iz 1923. godine i nadam se da će znanje naših poljoprivrednika i dalje biti primjerom ako im naravno ne oduzmemo njihovo poljoprivredno na tlo pod nogama. Hvala. Senjor... Hvala vam, sada gospodin Lisa. Hvala lijepa predsjedavajući, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Htjela sam se zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom kompromisu. Izvjestitelju Torvalcu, zatim Kristoferu Fjellneru i čitavim klubu zastupnika Pučana i mislim da je to jako, jako dobar kompromis i naš klub zastupnika Pučana će se s tim složiti. Mi želimo naravno sve skupa polako prebaciti u drugi smjer, ali ne želimo ništa preduhitriti. I ovo nije nikakav signal poseban poljoprivrednicima koji su drugčije investirali. Ako nakon nekog nekoliko godina <laughs> mislim kažemo to je bilo sve uzalud i u krivom smjeru išlo. Prema tome moramo i povjerenje izgraditi, a ne želim samo govoriti da je naša europska politika glede biogoriva najgora na svijetu. Jer puno se toga dramatiziralo, ali unatoč tome većina stvari koja se radila je ipak vrlo, vrlo održiva i puno bolje i kvalitetnija nego korištenje fosilnih goriva. Zbog toga je važno da ostanemo pri ovom poslu i važno je, naravno, pozdravljamo ovo naše izvješće, važno je da imamo cilj za drugu generaciju, ali isto tako je dobro i da ne dovodimo pitanje sve što je kod do sada investirano. Cilj za novu generaciju modernih biogoriva čini se da je malen i skroman. Međutim, mi moramo prvo provesti te zakone, poduzeća moraju investirati, a 2020 će će vrlo brzo doći. Nakon toga dolazi i novi prijedlog komisije za razdoblje poslije 2020. 2020. a mi ćemo onda i za to razdoblje, nadam se, imati nešto ambicioznije ciljeve za moderne biogoriva. Mislim da je kod svoje kritike koja se sada ovdje iznosi, Nešto ne smijemo zaboraviti, da biogoriva, bez obzira bila to prva ili druga generacija, kao i ova direktiva ukupnosti, nam ipak pomažu da postanemo neovisni o nafti i mislim da se parlament mora postići suglasnost u vezi s tim. Hvala lijepo. Hvala vam sada gospodine Koferati. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Sa reformom direktive o kakvoći goriva i obnovljive energije Europska unija čini korak u pravom smjeru, a to je za ovaj dio svijeta izgraditi zeleniji, održiviji e, svijet. Europski parlament je odlučno odabrao jednu snažnu viziju kad je riječ o biogorivima i podržao je ulogu Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena te e, radio na promicanju zelenog gospodarstva. Tekst koji je izašao iz odbora za zaštitu okoliša imao je vrlo ambiciozne ciljeve. Zaključci s vijećem smanjuju te standarde. No bez obzira na to želim zahvaliti kolegi Torvalcu na tome kako je vodio cijeli ovaj posao i na ostvarenim rezultatima. Ova nova pravila šalju signal da, je Europa napokon rekla dosta je natjecanju između e, za usjeve za proizvodnju hrane i goriva. I napokon staje na kraj priči tome da e, su porasle cijene hrane zbog prenamjene zemljišta. Tako da to je dobar smjer i potaknut će mnoge zemlje članice, uključujući i moju, na ulaganja koja će donijeti pozitivne rezultate i koja će napokon ostvariti ono što nismo uspjeli do sada. Senjor Tošenuški. Gospodin Tošenovski. Vážený pane předsedající, važeni pane komisaři. Hvala lijepa. Predsjedavajući, gospodine povrniče, ja podupirem klasična biogoriva i granicu od 10, a mislim da je granica i gornja granica od 10% bila jedna greška sa svojim posljednica po poljoprivredi. Jako sam sretna da je to komisija priznala. Možemo to sada ispraviti. Granica od 10% je još uvijek previsoka i još ja sam vrlo skeptičan glede voljnosti i spremnosti da se ide na tako jedno smanjenje fosilnih goriva u nacionalnim granicama. Ja se sjećam da je ta inače pitanje goriva i kod nas u nacionalnim zemljama članicama uvijek bilo vezano za zanimljivo pitanje poticaja. Pitanje je naravno uvijek bilo tko će biti dominantan proizvođač e, biogoriva, a isto doba će biti pitanje ko će u vladi i kako odlučiti o dodjeli subvencija. Stoga podupirem 5% e, granice za prvi, prvu generaciju biogoriva kako bi se promijenio trenutni status quo. Hvala lijepo. A sada gospodinu tema. E, hvala lijepo predsjedavajući. Gospodine povjereniče, da, biogoriva su uvijek bila jedna vrlo prijeporna tema, puna kontradikcija i to se opet jedanput pokazalo. Vodimo ovdje silne diskusije i moramo ljude uvjeriti. Zahvaljujem vam na onom što smo do sada postigli. Riječ je o tome da učinkovitije, održivije koristimo ta goriva. Poljoprivrednici imaju vrlo važnu ulogu koju tome trebaju odigrati. I osim toga želimo manje pritiska na okoliš i zaštitu okoliša i želimo jednu učinkovitiju iskorištavanje sirovina. Biogoriva su naravno naravno jedna šansa da se taj bio, e, bio prirodni tok koristi. Mi imamo vrlo jasne ciljeve i, vrlo precizne ciljeve koje moramo odrediti. Isto tako potrebna nam je inovacija i razvoj. Znamo da je poljoprivreda u stanju dati dobre rezultate i znamo da je naša poljoprivreda dala veliki doprinos čitavom našem društvu i da to čini u budućnosti. Hvala lijepo, gospođa Vojlan. Hvala lijepa predsjedavajući. Revizija ovih dvije ključnih e, akata energetskog zakonodavstva je trebao pet godina da dođemo u fazu. Nažalost smo prošli puta u parlamentu izgubili pred onom e, upornošću vijeća. I mislim da smo vrlo zapravo razočarani bili stavom vijeća kod iloka smo trebali imati jaki glas protiv i trebali smo zapravo poduprijeti jače ciljeve za napredna biogoriva. Osim toga nižu gornju granicu smo trebali staviti za prvu generaciju biogoriva. Vidjeli smo da je 7% bila jedna dobra vrijednost koja bi bila isto tako jako dobro uklopiva u čitavu našu situaciju sa neravnopravnostima i onim dijelom svijeta koji glada. Međutim, ako zaista želimo se obvezati na jednu budućnost održivih transporta u Europskoj uniji, ovo je tek početak s kojim mi startamo. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Hojsling. Da, drage kolegice i kolege, mislim da smo mi potpuno suglasni u tome da moramo promijeniti smjer u našem djelovanju glede biogoriva. Međutim, ovo što smo do sada postigli po meni ni u slučaju nije dovoljno. Svi znamo da smo prije deset godina još imali vrlo visoka očekivanja kao u alternativu fosilnim gorivima, ali ta naša očekivanja se jednostavno nisu ispunila. Vidimo da su danas klimatske bilance danas za alternativna goriva dijelom čak gora nego što su za fosilna goriva. Pogotovo recimo recimo kod ulja iz palme ili iz e, jestivog ulja tu onda recimo imamo vrlo loše rezultate. A kako sada uopće se ne uzimaju u obzir faktori iluka, to je upravo skandalozno. Naravno da trebamo svemu tome raspravljati. Znamo da nisu savršeni ti elementi svi. Međutim, to uopće ne uzimati u obzir, to nije nikako dobar niti pristup, niti stav Zbog toga o tome moramo obavezno još jedan raspraviti da li te faktore možemo jednostavno izbaciti. Sada ovih 7% uzimamo kao čvrsti cilj, tu nešto određujemo i znamo gdje treba i kako investirati. Međutim, mislim da smo tu na krivom putu. Kolegice i kolege, ja ne vjerujem u drugu generaciju, jer ako jedanputa razjasnimo šta se sada računa i šta je zato korisno i šta se može iskoristiti za proizvodnju druge generacije, generacije, napredne generacije, onda vidimo da opće tih ostataka i tog otpada i nema više od čega bi to proizvodili. Prema tome mislim da će im investicije se nasukat. Mislim da se moramo više uh, ufati u štednju energije i u veću znanstveni razvoj. Hvala lijepo, a sada gospodin Macuronis. Štovani kolege, poticaji za prijelaz na biogoriva su vrlo, vrlo potrebna. Moramo stvoriti uvjete za izgradnju i potrošnje naprednih biogoriva u čitavoj Europskoj uniji kod određenja važnih i dalekosežnih ciljeva vrlo je važno uzeti u obzir upravo te aspekte kao što je životni ciklus i iščekivanje za gospodarstvo, kao i različite situacije u različitim zemljama članicama Europske unije. Zatim, gornja granica mora biti prihvatljiva u svim zemljama članicama. Stabilnost tržišta i investicijski protok i kontinuitet se također moraju zajamčiti. Zatim, korištenje novih tehnologija, to bi bila najbolji preduvjet za pojednostavljenje proizvodnog procesa i smanjenje troškova u budućnosti biogoriva. Međutim, jedan veliki dio tih tehnologija još je zapravo nerazvijen i tek na početku, stoga se moraju forsirati znanstveni razvoj i istraživanje na području biogoriva. Jer samo ćemo na takav način naše ciljeve ostvariti. Hvala lijepo. Hvala. Imamo plavu karticu od gospodina Kokorike. Da li ju prihvaćate? Gospodin Flukturika, vi imate riječ. Hvala lijepo. Predsjedavajući, ja bih e, pitao kolegu Macaroni sa sljedeće. Što mislite? Kako komisija, Evrops, naša Europska komisija, treba poticati E, potrošnju biogoriva i naprednih biogoriva. Kako da to napravi, kako da u tome uspije. Mislim mislim da je ovaj dokument o kojem mi danas govorimo da je upravo taj dokument onaj koji nudi odgovor na vaše pitanje. A s druge strane, moramo kako interese zemalja članica tako i najraznovrsnija situacije i razvoj tih zemalja uzeti u obzir kao i investicije koje su već investirane u taj sektor koje su već napravljene mi trebamo tražiti jedan prihvatljivi kompromis u kojem želimo s jedne strane zacrtati nama vrlo visoke ambiciozne ciljeve, ali ćemo onda što budu ambiciozni ciljevi imati možda slabije rezultate. Hvala lijepo, a sada gospodin Balča. Gospodine predsjedavajući, hvala vam lijepo da ste mi dali riječ. E, direktiva o biogorivima je usvojena u okviru normalnog legislativnog postupka i tako mi je tretirana. Međutim, to je samo načelno bilo tako i načelno je tako djelovalo. Govorim zato načelno, zato što vijeće de facto nije uzelo u obzir naše zahtjeve za amandmanima. Zbog toga možemo biti samo suglasni s onim što nam je izvjestitelj danas prezentirao. Parlamentarni amandmani su morali po drugi put ponovno biti podneseni. Najvažnije su naravno biogariva, biogoriva koja su, se proizvode iz prehrambenih nam, dakle usjeva i sirovina. A moramo jako paziti da na taj način ne dovedemo do krize hrane i da cijene hrane ne odu previsoko u, u zrak. A moramo znati da moramo imati posebne usjeve kao energetske usjeve, a ne da ugrozimo proizvodnju hrane koja bi mogla imati teške posljedice u budućnosti. Hvala lijepo, a sada gospodin Lavija. Hvala lijepo predsjedavajući. Nakon teških pregovora smo došli do jednog usuglašenja u vezi iluka. Jer mi znamo da se ta vrsta promjene namjene zemljišta voli tako kraćano nazivati. Rekli smo da ne trebaju više biti korištena poljoprivredne površine za proizvodnju biogoriva. A cilj nam je bio prijelaz na biogoriva koja djeluju povoljno na klimu i štite klimu od Um, različitih negativnih posljedica i, u svojoj proizvodnji i u svom korištenju. I prema tome djeluju i na smanjenje emisije CO2. A mi znamo da su se poljoprivrednici oslanjali na biogoriva prve generacije i oslanjajući se pritom isto tako na postojeću legislativu. U tom smislu posebno hvala našem izvjestitelju Torvalcu i svim izvjestiteljima iz Sjene jer su mnoge stvari ovdje razotkrili e, i na to ukazali. Međutim, moram se isto tako i latvijskom predsjedanju zahvaliti na uspješno vođenim pregovorima i tu je bilo onda vrlo moguće i lakše nama doći do usuglašenja oko jednog kompromisnog teksta. Ne mogu i ne želim sada ulaziti u pojedinosti ono koje su iznijeli izvjestitelju Sjeni i sam izvjestitelj, ali mislim da je to sve u svemu jedini mogući kompromis. Naravno da se mi s tim ne možemo složiti, ali to je bio jedini mogući izlaz između vijeća i parlamenta da danas dođemo do jednog završetka i donoćemo nekakvog konsenzusa. Hvala lijepo. Sada gospodin Lajnem. Hvala lijepo. Ova rasprava ovim dvijema direktivama podkazala je da se u budućnosti moramo jače oslanjati i orijentirati prema biogorivima napredne druge generacije. A kolege, dragi, to nije samo pitanje slama i ostaci iz poljoprivrede. To su recimo i novi materijali kao sirovine poput algi i drugog. I sada moram pitati komisiju šta mi činimo na, na, na potenciranju znanstvenog razvijanja tih, znanstvenog razvoja tih novih sirovina kako bismo to ubrzali i zaista izašli s tim na tržište. Mi ćemo biomasu trebati i za goriva za zrakoplove, a vjerojatno i za teretna vozila, kamione kod kojih nema drugih alternativa. Međutim, kod e, osobnih vozila to moramo ograničiti, to neće biti potrebno. Mislim da će elektrovozila i vodena tehnologija pružiti adekvatne alternative. Stoga mislim da se biogoriva prve generacije trebaju ograničiti. Mi smo željeli granicu od 5,5%, sad je ispalo 7%. To znači da će to još značiti puno potrošnje koja nije najbolja i stoga nije dobro da se sada i faktor iluka u to uračunava. Parlament je napokon već 2009. godine tu direktivu usvojio samo pod uvjetom da se uzme u obzir i faktor iluka, a sada ponovno ćemo izgubiti čitav niz godina dok ne dođemo do toga ponovno. A to je zapravo jako loš signal za našu klimatsku politiku jer ispod crte mi zapravo izvodim, e, proizvodimo više štetnih emisija nego što smo ih uspjeli reducirati. Hvala lijepo. Sada gospodin Đakević. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ova direktiva započinje zapravo jednu novu politiku u svezi sa biogorivima u cilju smanjenja stakleničkih emisija stakleničkih plinova. Komisija je predložila da se smanji doprinos biogoriva u smanjenju emisija stakleničkih plinova. U samom početku posao je krenuo u redu i dobro, međutim konačni rezultat nije zadovoljavajući. Države članice i industrije, od njih se traži da obavijeste o njihovim razinama stakleničkih plinova, odnosno emisija. A to nije dovoljno. A s druge strane, u mnogim državama članicama, uključujući i Poljsku, e, ta e, direktiva rezultirat će gubicima u poljoprivredi. I ne znamo kakva će mjera popratiti eventualno ovakve mjere. Morali bismo se pozabaviti onima koji će patiti od ovoga. I kao poljska delegacija suzdržat ćemo se od glasovanja. Hvala lijepo predsjedavajući. Potrebno je naravno pronaći nove izvore energetike za prometni sektor. U izvješću o kome ćemo danas glasati o izmjenama adekvatne direktive još uvijek nedostaju mnogi važni elementi. Prema prvenstveno jačanje obnovljivih energije koje treba jednu odločnu politiku. Pogotovo sad treba nam adekvatna infrastruktura i trebaju nam usklađivanje svih provedbenih akata, treba nam jača suradnja i trebaju nam daljnje mjere za otvaranje novih izvora koji će na posljedku biti vrlo povoljni što se troškova tiče za sve korisnike i potrošače. Novi projekti na infrastrukturi prometnoj koja raz, koju razvija Europska unija moraju jače uzeti u obzir posljedice po ekologiju. Isto tako se mora poticati da dekarmonizirana gospodarstvo kao i obnovljivi izvori energije i jasno energetska učinkovitost. Hvala lijepa gospodin Filmer. Mr. President, we in my party hold no... Predsjedavajući, mi osobito ne volimo bio biogoriva, ali nas brine nesigurnost koju je ovaj parlament stvorio ovim direktiva. Prije smo e, govorili o 10% biogorivima. Omogućili smo industriji da značajno ulaže na temelju toga. Jedna je industrija, u velika industrija u Europi uložila pola milijardi eura, a sada smanjujemo na 5, 6 ili 7%. I na taj način činimo veliku štetu ulagačima, a to nije način da se vodi, nije pravi način da se vodi gospodarstvo. Osim toga, vidimo da je svijet preplavljen jeftinom naftom, a čini se da je to situacija koja će se nastaviti već neko vrijeme. Emisije CO2 nastaviti će rasti desetljećima bez obzira što mi u ovoj kući činimo. Predsjedavajući, ja imam jedan savjet za kolege. Vrijeme je da se na ovu ideju svi priviknemo. Hvala lijepo. Yes. Señor a, e, gospodine Rope, nemam ništa protiv vas. E, slučajno sam vas preskočio, tako da evo imate sada riječ na jednu minutu. Hvala lijepa predsjedavajući. Mislim, ja vam vjerujem da to niste namjerno učinili, naravno da to nije problem, previdjeli ste me. Dakle, biogoriva su nam se prije stanovitog vremena činile najboljim rješenjem za naše probleme i postignuto usuglašenje između Komisije vijeća i parlamenta o vrstama biogoriva i drastičnim smanjenju udjela sada tih istih biogoriva u konačnoj bilanci, međutim sada pokazuju da smo mi, mi moramo u budućnosti vrlo pažljivo odvagnuti svoje odluke koje ćemo donositi. Litva u budućnosti zapravo ovisi o proizvodnji biogoriva. Stoga mislim da bismo trebali do 2020. štititi naše investicije. A isto tako bi taj faktor promjene namjene zemljišta i načina upotrebe trebali uzeti u obzir i otvoriti vrata novim investicijama u napredak našeg gospodarstva. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Činjenica jeste da je ovo pitanje vrlo kontroverzno i to već e, čitav niz godina. E, u Europskoj uniji puno se radilo na razvoju biogoriva. I zaključci do kojih smo došli malo su razočaravajući sada je sve dovedeno u pitanje. Sad ovaj sporazum e, možda za neke nije dovoljno ambiciozan, e, za neke e, je previše ambiciozan. Treba pronaći neku ravnotežu, a ta ravnoteža bi trebala s jedne strane osigurati ona ulaganja, sačuvati ona ulaganja za biogoriva prve generacije, ali istovremeno moramo voditi računa da ta biogoriva ne uđu u konkurenciju sa proizvodnjom prehrambenih usjeva te da ne proizvode emisije emisije stakleničkih plinova koje bi bile prevelike u odnosu na poljoprivredne zemljišta. Dakle, ne možemo biti žrtve političke promjene. Poljoprivrednicima i ulagačima treba vremena kada ulažu ili kada proizvode dugoročno. Zato smatram da u ovom trenutku poljoprivrednici i proizvođači ne bi trebali snositi posljedice ovih izračuna koje mi se čini i ovih metoda koje mi se čine dosta nesigurnima, a vezane su uz takozvani iluk i zato se nadam da ovaj sporazum neće uključiti e, samo obično e, e, obavješćivanje već da ćemo doista doći do boljih metoda izračuna. ti ciljevi o kojima je riječ u ovom prijedlogu jesu pragmatični i ohrabrujući ali treba ih još razmotriti. europa ne bi ne bi ne bi smjela s tehnološke strane zaostajati kada je riječ o razvoju održivih biogoriva i zato treba poticati ulaganja upravo u ovo područje. Hvala lijepo gospodin Farnjo. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, Mm, dolazimo do jednog lažnog dobrog rješenja za biogoriva prve generacije. Sama ideja je u početku bila zavodljiva, govorilo se o mogućnosti zaboravljanja nafte i tako dalje. E, I sada bismo trebali biti e, zadovoljni što je Europska unija odlučila okrenuti leđa tim prvim biogorivima kojima je bio samo u imenu. Sada pokušavamo doći do jednog sporazuma, obvezujućeg sporazuma na razini čitavog planeta i to e, tijekom konferencije u Parizu. I sada sa europske strane imamo jedan pozitivan signal. Mi smo spremni u potpunosti staviti se u službu jedne nove industrije koja ne emitira puno stakleničkih stakleničkih plinova. Međutim, nismo tu, ne bismo trebali tu stati, trebali bismo ići dalje, trebali bismo uključiti čimbenike iluk u izračun dakle emis stakleničkih plinova i trebalo bi postaviti obvezujuće ciljeve. Također treba imati na umu da se radi o kompromisu koji je samo jedna etapa, to je važna etapa. Mi sada imamo gornju granicu, budućnost će biti biogoriva, napredna biogoriva koja će nadići biogoriva prve generacije. Dakle, ono što je važno je tu. Europa je napokon priznala da biogoriva nisu rješenje za klimatske promjene. E sada, što se tiče država članica, pogledajte Francusko. Cilj je do 2020. godine je stvoriti a, dvije, 250 tisuća radnih mjesta vezanih upravo za ovaj sektor proizvodnje naprednih biogoriva. Dakle, vidimo da je pred nama izazov, a, izazov kojim ćemo se baviti i na konferenciji u Parizu u prosincu i mislim da je ova odluka koju smo danas donijeli krenula u dobrom smjeru. Hvala lijepo, gospođa Gerling. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. I hvala lijepo izvjestiteljima na vrlo napornom radu koji su uložili u ovu temu. E, oni koji su pratili ovaj dosije još iz prethodnog saziva svjesni su da se radi o jednom jako dugačkom poslu. E, zanimljivo je kako ovdje nema nikoga tko želi preuzeti odgovornost za e, sporazume iz 2008. godine vezane za 10% gornje granice. Mislim da je to jako loše. A meni je drago da smo se složili oko 7% jer prva stvar koja mi padne na pamet kad je riječ o ovom dosjeu jeste kako smo stvorili veliku nesigurnost među ulagačima. E, doista bismo u svezi toga trebali biti oprezni. No, e, ako želimo učiniti stvari koje su dugoročne, onda trebamo e, dobro razmatrati i moramo se držati svojih odluka, a ne stalno ih mijenjati. I zato mi je drago da smo se barem složili oko tih 7%. Druga stvar vezana za, ovu za ovaj dosje vezano je za čimbenike ilog. Mnogi, mnogima se ne sviđa što nećemo biti odgovorni, već ćemo samo obavješćivati. Meni se to sviđa jer je vrlo jasno da znanost e, i znanstveni podaci vezani za čimbenike ilog još uvijek nisu jasni. Model još uvijek nije jasan, još uvijek ne funkcionira i ja sam e, spremna to preuzeti i prihvatiti e, kada sve bude jasno, međutim to nije trenutačno slučaj. I posljedno, pregovori parlamenta vezano za, za ovu temu. Najvažnija stvar koja treba proizaći iz ove dosija jest obvezna, obvezni cilj vezan za biogoriva, a to nismo učinili i mislim da se svi slažemo u vezi s time. Nismo to postigli. Oni koji su, su oni koji su djelovali u pregovorima trebali bi se sramiti te činjenice. Gospodin Mah. Dámy a pánové, já jsem podal pozměňovací návrh, který má snížit podíl těch tradičních biopaliv Smanjujemo dakle e, područje korištenja tradicionalnih biogoriva do posto Ako je ikako moguće, ja bih e, u potpunosti e, predložio brisanje čite ove direktive jer ovo će dovesti e, do problema i u cijenama, pa čak i gladi u mnogim e, svjetskim zemljama. E, to je sustav na kojima se oligarsi obogaćuju, a u Češkoj je gospodin Babiš, jedan od oligarha, potkupio političare da se prodaje, prodaju njegovi usjevi. Kupio je najveće medije, najveću televizijsku stanicu i tako dalje. Postoji između ostaloga i e, zamjenik, to jest čak je i zamjenika ministra postao za ovu vrstu biogoriva. Dakle, ako, dakle, ne slažem se sa, sa ciljevima koji su navedeni u ovom prijedlogu. Hvala. Dakle, mislim da su naši dojmovi vrlo pozitivni o ovom cijelom izvješću. Ja kad sam bio glasnogovornik svog kluba zastupnika, onda smo imali sasvim druga mišljenja o tome. Sad želimo sve potpuno izokrenuti. Mikrofon, mikrofon. I ah, Sad je bolje, očito smo imali tehničkih problema s mikrofonom pa ćemo ponoviti. Dakle, gospodine predsjedavajući, ja bih želio prvo zahvaliti kolegi Torvalcu, ovaj rezultat njegovog rada je čak bolji od onog što je on prikazao. To je pravi put da se nađe dogovor između investitora i potrošnje. I kao i sa zahtjevima svega onog što ovaj parlament traži, posebno izvjestitelj zelenih 2008. Ja sam tada bio glasnogovornik svoje kluba zastupnika i jednostavno vrijednosti nisu mogle biti dovoljno visoke. A i onda smo znali za bilancu kako će ispasti djelovanje biogoriva i njihove posljedice. Uglavnom, danas Mislim da je ovaj dogovor dobar, kompromis odličan. Mislim da su ciljevi kako su sada u prvom čitanju predstavljeni uglavnom ostvareni. Uzimanje u obzir iloka, izmjene kao recimo ono što je zbog nedostatka znanstvenog razvoja i znanstvenih dostignuća i spoznaja morao biti odbijeno i mi smo time stvorili jako dobre vrijednosti za budućnost i odredili smo gornju granicu od 7% koja je isto tako jako dobra Zatim mislimo da su konvencionalna biogoriva time postigla investicijsku sigurnost, operativni cilj od 0,5% za drugu generaciju je po mom mišljenju nedovoljno ambiciozan, međutim četvorostruko uračunavanje se barem maknulo sa stola. Nažalost nismo mogli dobiti odvojeni podcilj za bioetanol. Pozitivno je želja da se nastavi sa tim i preko dvije, i iza 2020. Sve u svemu je dobar kompromis između smanjenja emisija CO2 i stabilizacije tržišta, a sada je na potezu povjerenik jer mi smo dogovorili da želimo jednu uredbu koja će vrijediti u razdoblju nakon 2020. Prema tome stvar je sada na vama komisije gospodine povjereniče. Hvala lijepo, a sada gospođa, gospođa Kadenbach, izvolite. Štovani predsjedavajući, gospodine povjereniče, jedan kompromis se može zapravo sa punim uvjerenjem prihvatiti ili se onako doživjeti kao nešto što se još jedva može prihvatiti. A ovo druga formulacija, druga verzija se odnosi na mene. Često su me pitali zašto se protiv biogoriva, pa to tako dobro zvuči. Mislim da smo mnoge ovdje koji smo bili uvjereni svojodobno da donosimo odlične odluke i da vjerujemo nešto dobro. Međutim, istina samo e, vrijeme je pokazalo istinu. Naime, da je samo došlo zapravo neprebacivanje toga da sa proizvodnje hrane prelazimo na proizvodnju hrane ne više za ljude, nego hrane za rezervoare automobila i svih vozila. Vidjeli smo da se biogoriva iz poljoprivrede više ne uklapaju ono što smo od njih očekivali, da de facto dovode do jedne ružne i teške promjene namjene zemljišta i to ne samo u Europi i razvijenim zemljama nego posebno i u trećim zemljama, zemljama trećeg svijeta i to je tamo posebno opasno zato što je nedostatak hrane ogroman i vidimo da ono što smo prije deset godina odlučivali se okrenulo u čistu suprotnost. Ova gornja granica od 7% nam se čini jednom jako dobrom granicom kompromisom, jer moramo imati ipak nekakvu sigurnost u planiranju našem za budućnost. I mislimo da je ta sigurnost kod planiranja kod 7% zbilja vrlo visoka, iskreno bila bi sretnija da je 6%, ali možemo se s tim složiti. A inače moramo paziti da ono se nastavi o čemu smo danas govorili. Da se nastavi razvijati jedna nova napredna generacija i proizvodnja novih naprednih biogoriva i da krenemo, nastavimo na tom putu sa minimalnim opterećenjima po ekologiju. To je ono što treba Europi. Gospođa Ajuso, hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, dragi kolege. Najprije želim zahvaliti našem izvjestitelju, zatim Latvijskom predsjedništvu i komisiji na ovom dogovoru koji nije bio nimalo jednostavan. Otvorili smo vrata naprednim biogorivima, a da pritom nismo zatvorili vrata dosadašnjim biogorivima prve e, generacije i mislim da smo taj izazov dosta uspješno riješili. Ja sam bila izvjestiteljica na prvoj direktivi o biogorivima i sjećam se entuzijazma zelenih kada su tražili ambicioznije ciljeve i obvezujuće ciljeve. No naravno, svatko od nas ima pravo promijeniti mišljenje. Moramo promicati nove tehnologije kako bi se smanjile emisije i osigurati zaštitu postojećim proizvodnjama. U tehnologiju proizvodnje biogoriva su se učinila velika ulaganja i sada moramo raditi na tome da se e, zamijeni jedan dio fosilnih goriva koji se koristi u sektoru prijevozu. Što se tiče iluka, tu moramo e, napraviti dodatne studije, no u Europskoj uniji imamo već dovoljno e, primjera da je teško preći iz teorije u praksu, a da se pritom ne uzmu u obzir naučeni kriteriji. Ja se nadam da će biogoriva uspjeti zamijeniti fosilna goriva, pogotovo u e, sektoru prevoza i da ćemo ostvariti e, rezultate predviđene za 2020. i 2030. Hvala sada gospodin Pok. Gospodine predsjedatelju komisije, Povjereniče, e, danas glasamo o prijedlogu kojima ne trebaju očekivanja parlamenta o politici biogoriva. Time se samo ispunjavaju očekivanja nekih država članica, i nekih e, industrija u tim državama. Mene ne čudi mikrofon. E, ne čudi me što vijeće danas niti nema predstavnika ovdje, zato što bi morali e, priznati da vijeće da je vijeće odgovorno za određenu razinu demokratskog deficita. Kada je riječ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 proizvođačima biogoriva prve generacije e, njihovo poslovanje je njihovo poslovanje je osjetilo ove promjene mogli smo puno više učiniti mogli smo saslušati nevladine organizacije mogli smo razgovarati sa inovativnom industrijom umjesto da stalno vrtimo da se stalno vrtimo oko prve generacije biogoriva i vrtimo se oko štetnih učinaka istih umjesto da se koncentriramo na inovacije Unatoč svim e, zadrškama postignut rezultat je bolji od status quo i glasovanje protiv e, značilo bi zadržavanje status quo. Barem smo e, dobili neke dobre rezultate, ali u svakom slučaju šaljemo vijeću i državama članicama jako loš signal ako ovaj kompromis uspijemo progutati. Hvala lijepo. gospodin Grisp. Hvala lijepo. Ovo rješenje koje je usvojeno 2008. godine pokazuje nam kao u ogledalu kako europsko zakonodavstvo može imati utjecaja na, na gospodarske posljedice i koji su rezultati. Sada napuštamo taj cilj od 10%, e, za koji smo tada rekli da mora biti vječan. A to je bio logičan odabir u to vrijeme. E, bilo je ulaganja, ljudi su uzimali kredite da bi ulagali u to područje. Govorimo o onim zemljama gdje se ulagalo u e, biogoriva koja koje su se proizvodila u Europi. Ja ne govorim o pogonima za biogoriva koja su se proizvodila iz palminog ulja čak e, dva milijuna tona goriva se proizvelo lokalno, a mi nismo e, uvozili palmino ulje. Mislim da bismo se trebali osloniti na zdrav razum e, kada je riječ o energetskim pitanjima. Pogledajte. Mi trenutačno bacamo u smeće trećinu proizvedene hrane u obliku otpada, prehrambenog otpada. To je 10.000 tona otpada koji dolazi zapravo od same hrane, da je sva, a sva ta hrana je negdje proizvedena. Ne možemo reći da nam, da, sam, da nas samo biogoriva sprječavaju da u potpunosti koristimo prehrambene kulture. Sjetimo se dakle sve one hrane i svih onih prehrambenih usjeva koji su u konačnici završili u smeću. I na taj način i nismo uštedili energiju. Mi sada zapravo ne, dovod, ne, donosimo nikakvu revoluciju jer su neka ulaganja u ovom smislu već e, pokrenuta. Gospodin Zorino. E, gospodine predsjedniče, Vratimo se na e, komunikaciju o energetskoj uniji. E, sada je možemo e, procijeniti u okviru nove perspektive Evropske, nove perspektive unije koja govori o energetskoj učinkovitosti i o energetskoj sigurnosti. Prijedlog unutar izvješća je dobro uravnotežen i poziva Pozivamo komisiju da donese ambiciozan poziv za korištenje obnovljivih izvora energije u razdoblju e, do 2020. godine. Potrebni su nam također e, poticaj za nove inovativne e, tehnologije, za e, sektore koji će smanjiti emisije stakleničkih plinova. Također trebamo imati ambiciozne ciljeve za električnu mobilnost koja koristi obnovljive izvore energije i koja bi funkcionirala zajedno sa biogorivom i dala bi visoku razinu lokalno proizvedene energije u sektoru transporta i na taj način bi doprinijela značajno europskoj nezavisnosti, energetskoj nezavisnosti i ulazu u jednu novu eru kada je riječ o industriji transporta. Mi se ovdje bavimo do 2020, do, do razdoblja do 2020, 2020. godine i morali bismo dati, morali bismo zapravo pokazati, pokazati se kao kao vođa na razini planeta e, kad je riječ o energetskoj učinkovitosti parlament bi svakako trebao doprinijeti tomu. E, gospodin Belet. E, hvala lijepo predsjedajući. Dobro jutro povjereniče. Nakon godina pregovora napokon imamo razuman sporazum o biogorivima. Taj sporazum nije savršen, ali neke prilagodbe su unesene. Napokon smo uzeli u obzir napredna biogoriva, a to je nešto što ne stavlja teret e, na leđa poljoprivrednika. Mislim da je to dobra situacija i za okoliš i za tržišta. Mislim da se rješavamo loših nuspojava. Dakle, e, ulagači će moći e, planirati kada je riječ o ulaganjima u nova biogoriva i ove vrste i nova biogoriva će zapravo rezultira, će, će zapravo imati dobrobiti zahvaljujući svemu ovome. Vrijeme je da, vrijeme je da krenemo, krenemo na napredna biogoriva koja su dobre za okoliš. Zadovoljni smo činjenicom da je ova reforma prvi korak kad je riječ o stimuliranju električnog prijevoza, odnosno vozila koja voze na struju. To je jako važan korak u pravom smjeru. To je jedan od stupova energetske unije koja je tako draga povjereniku i nadam se da ćemo to uspjeti dobro provesti. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodin Zofoli. Hvala vam, predsjedavajući. Nakon godina žustrih rasprava o budućnosti biogoriva u Europi, Europski parlament je napokon odlučio glasati o dokumentu koji, kakav god da je, predstavlja važan signal u borbi protiv klimatskih promjena i e, zalaže se za promicanje zelenog gospodarstva. Pametan, održivi i zeleni rast ne može ići od e, proizvodnje tradicionalnih biogoriva koji se dobivaju iz prehrambenih kultura koje se sade na zemljištima koja bi mogla biti korištena za proizvodnju hrane, dok se novo zemljište oduzima od šuma i na taj način se samo povećavaju emisije CO2. U ovom trenutku, s obzirom na otpor vijeća, ovo je ipak najbolji mogući dogovor i korak prema ciljevima koji će u budućnosti morati biti ambiciozniji. Europa želi povećati svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena kao što je rečeno u Parizu i promicati zelenu e, ekonomiju kroz održive politike. Bez socijalne jednakosti i održivosti okoliša nećemo uspjeti izaći iz krize niti stvoriti nova dobra radna mjesta. Hvala vam. Sada gospodin Lenz. Gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Želio bih se srdačno zahvaliti kolegicama i kolegama koji su se pozabavili ovim problematikom i nakon dugih i spornih diskusija doveli do postizanja kompromisa. Jako sam sretan što smo postigli kompromisni dogovor sa vijećem i koji smatram da je sve u svemu jedan vrlo zadovoljavajući rezultat. Biogarivi daju sve veći doprinos e, korištenju obnovljivih izvora energije i smanjenju CO2 emisija. Osim toga jačaju naše napore da učinimo Europsku uniju neovisnom o uvozu energenata. Kod biogoriva prve generacije sam po mom mišljenju postigli jedan odgovoran kompromis. Pritom je odlučujuće da naše političke odluke budu vjerodostojne i održive. Za poljoprivrednike je potrebna sigurnost planiranja da bi mogli dugoročno investirati, puno investirati u svoje postrojenja a da se e, iluk samo uzima u obzir u smislu da se ne uračunava ali se o njemu izvještava mislim da je dobro rješenje jer će nam na taj način da omogućiti još vremena da izradimo adekvatne znanstvene e, znanstvene analize i da dođemo do novih spoznaja. Mi znamo da su biogoriva vrlo važna, ali da ih nikad ne smijemo e, proizvoditi na teret prirode, posebno zaštićenih područja. Hvala. Sada gospođa Kumpula na tri. Hvala vam. Ja sam predsjednica e, interkluba o biogospodarstvu ovdje u parlamentu i iznimno mi je drago da smo napokon postigli, kompromis. E, cilj ovog dogovora bi trebao biti gledati na godinu 2020. a onda i nakon te godine, jer ta će nam godina vrlo brzo doći. Do tada bismo trebali smanjiti e, emisije ugljičnog dioksida u sektoru prometa, a da se pritom to ne sudara sa proizvodnjom hrane. Na primjer, šume na sjeveru Europe se mogu koristiti, a, a otpad iz proizvodnje se također može koristiti za proizvodnju e, biogoriva. Na taj način ćemo smanjiti i emisije. Nažalost, sadašnji prijedlog ne nudi mnogo jamstava industriji o tome što ih čeka u budućnosti. Stoga mi je jako žao da nemamo obvezujuće ciljeve. Ostalo je jako puno prostora za zemlje članice. U Finskoj 20%, to jest, pardon, 10% uh, smanjenja emisija, taj je cilj već dostignut. Hoće li komisija osigurati da imamo stvarno jedinstveno tržište za biogoriva ili ne? Hvala vam. Sada gospođa Kestinger. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih se željela priključiti kolegicama i kolegama koji su pozdravili ovaj dogovor i nastanak sadašnjeg prijedloga. Bojim se da ova rasprava, će ova rasprava se na kraju nužno voditi samo na ideološkoj razini, što će se odraziti i opteretiti sve proizvođače. Jer domaći proizvođači jednostavno više nemaju sigurnost planiranja i investiranja. Stoga je, mislim, rezultat ovom što čemu ćemo sada glasati prolazan, ali nije dovoljan. prvi koraci u pravom smjeru su učinjeni, ali mislim da treba i dalje poticati bioetanol i čudi me ova dijelom jednodimenzionalna diskusija koja se ovdje vodi. Recimo u Austriji je proizvodnja bioetanola i jedan nus proizvod te proizvodnje vrlo važan. Naime, to je 100% e, bio materijal bez ikakve genetskog inženjeringa koji se koristi kao čista bjelančevina u mnogim drugim kasnim proizvodnjama. Zatim, znamo da nam nisu još gotove znanstvene analize u vezi iluka i mislim da je dobar kompromis postignut, da ćemo nastaviti o tome raspravljati kad dođu nove znanstvene analize. I sada želim još e, zahvaliti što ste kazali da ćemo razmišljati o vremenu nakon 2020. jer znamo da ćemo tada treba tek prave mjere za smanjenje CO2 i energetsku opskrbu čitavog kontinenta koje ćemo tada morati rješavati i posebno poticati. Da još jedan puta naglasim Budućnost biogoriva će sasvim sigurno biti proizvodnja bioetanola i ostalog iz različitog otpadnog materijala i to treba još jedanput naglasiti. Hvala lijepo. Kelly. Hvala, sada gospodin Kelly. Hvala vam, gospodine povjereniče. Drago mi je da mogu reći nekoliko riječi o ovoj iznimno važnoj temi. Otkako je povjerenik Kenijete stupio na ovu dužnost radi na razvoju energetske unije. Jedan od glavnih ciljeva je smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i e, povećati resurse koje imamo u Europskoj uniji. Naravno, jedno od tih područja i jedno od tih resursa su biogoriva. U sektoru prometa moramo reći da smanjenje emisija nije dovoljno brzo i nije dovoljno dobro. I sa rastućim gospodarstvom imat ćemo sve više kamiona i automobila na cestama. Stoga taj problem moramo i tekako riješiti. Kao što su kolege Pučani rekli, ovo je dobar kompromis zato što nećemo uništiti sve e, time što ćemo uništiti proizvodnju prve generacije biogorivo, ali opet šaljemo dobar signal da su napredna biogoriva put kojim moramo ići. Osim toga smanjuje se i iluk i nudi pravna sigurnost ulagačima da je to ono što moraju učiniti ako žele sudjelovati u uh, gospodarskom natjecanju u sljedećim godinama. Razgovarao sam sa nekoliko osoba u proteklo vrijeme i mnogi ulagači su rekli da smo potratili mogućnost to što do sada nismo koristili otpad za proizvodnju biogoriva. Tako da to je ono na što moramo se koncentrirati u budućnosti jer će to biti dobro i za energetsku uniju i za smanjenje emisija. Hvala vam. Sa ovim posljednjim e, govorom prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Svi oni koji će govoriti molim da se drže jedne minute. Prvi riječ ima gospodin Bovik. Senjor Bogović. Gospodin Bogović. Hvala za besedo. E, sam tudi podpiram. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja podržavam ovaj e, kompromisni prijedlog. Ovo je rezultat onoga što se dogodilo zato što su nam ciljevi bili previše ambiciozni. E, zbog iluka smo doživjeli negativne posljedice, naša hrana je sve skuplja. Moramo se vratiti jedan korak unatrag. Kada e, razgovaramo o energetskoj uniji, doista moramo raditi na tome da ostvarimo cilj a naš cilj naš primarni cilj je uštediti energiju a u sektoru prometa imamo najviše potencijala naravno imamo e, probleme s tim u vezi uključujući i mm, tehnološku stranu cijele priče ovaj će nas prijedlog dovesti do unapređenja u području tehnološkog razvoja osim toga moramo razmisliti i o električnim automobilima siguran sam da ako tu napravimo korake naprijed ostvarit ćemo veliki napredak u području štednje e, energije, tako da e, električna energija i vozila. To je put kojim trebamo krenuti. Hvala vam, a sada gospođa Grapini. Vreau să felicit raportorul, chiar dacă am simțit e, că nu este pe deplin mulțumit de ceea ce a obținut, însă eu... Imam osjećaj da nismo zadovoljni onim što smo postigli, prije nego što izglasamo ovom izvješću trebamo razmisliti što bi bilo kada ne bismo o tome glasali. To je vrlo kompleksan, vrlo delikatan problem i takav problem ne može, za takav problem ne možemo postići kompromis koji će sve zadovoljiti. Ali ja smatram da se trebamo što manje politički suprotstavljati, a raspravljati međusobno razumno. I mislim da trebamo razmišljati i o našim građanima, razmišljati i o investicijama koje su potrebne. I zato Gospodine povjereniče, morate uvjeriti svoje druge kolege povjerenike da dodjele više sredstava za istraživanja, zato što nema napretka bez istraživanja. Energetska mješavina, energetski miks je jako važan i trebamo također znati kakav će biti učinak na naše građane u smislu, u smislu cijene energije i naravno kakav će biti učinak ovoga u smislu okoliša. Ovaj kompromis jest korak naprijed, ali nije sve riješeno ovim kompromisom

biogoriva osim što zagađuju okološ, okoliš zbog emisija ugljičnog dioksida doprinose i podizanju temperature planete i taj porast temperature donosi znatne negativne posljedice topi se led na našim polovima i to smo vidjeli i na Grenlandu, a i na Himalaji. I upravo se zato dogodio veliki potres na Himalaji. Kada se topi snijeg i led, e, povećava se isparavanje. Povećavaju se padaline, dolazi do poplava. I potapaju se tereni koji su na razini mora. To su vrlo ozbiljne stvari i ne možemo predvidjeti sve te posljedice. Stoga dižem alarm zato što se bojim da nas čekaju katastrofe ako ne poduzmemo e, odgovarajuće mjere. Hvala vam sada gospodin Turmes. E, Hvala lijepa. Kao bivši izvjestitelj o ovoj direktivi o obnovljivim izvorima energije sam naravno vrlo zainteresiran što je sada ispalo. Sve u svemu to nije nekakav prekrasan dil, on je relativno slab i mislim da to manje ovisi o nama kao parlamentu nego više o poziciji vijeća koje jednostavno ne želi. Mi moramo prvu generaciju biogoriva ograničiti. Imamo puno previše konkurencije sa proizvodnjom hrane. posto je vrlo visoka gornja granica, vjerojatno previsoka, ali ajde dobro. Drugo, potrebna nam je metodologija kako bi kompletnu bilancu e, emisije CO2 uvržili u obzir ukupne bilance svih biogoriva. Jer bez toga ne možemo znanstveno pristupiti toj temi. A treće, i mislim da je tu komisija, vjerojatno i vi gospodine povjereniče Kanjete, pitana da se aktivira aktivira. Nama treba sigurnost planiranja i sigurnost za investicije. Zbog toga mislim da bi komisija trebala nakon ovog relativno slabog E, kompromisa zapravo i onih nula, granica od udjela od 0,2 koji čak nije ni obvezan. Trebala bi se sada pogledati vi kao komisija gdje imate, koje imate novce za zajedničku poljoprivrednu politiku, koje novce imate u razvojnim programima i to zatim povezati sa Junckerovim planom i zatim za drugu i treću generaciju biogoriva investirati u Poljsku, u Rumunjsku, u Bugarsku pa čak i Ukrajinu. Hvala vam, a sada riječ ima povjerenik. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i svima onima koji su se javili za vrijeme ove rasprave. Čuo sam jako puno argumenata i sve to pokazuje koliko je bio težak rad na ovoj direktivi i koliko je bilo teško postići ovaj kompromis koji u potpunosti ne zadovoljava niti jednu od pregovaračkih strana. No, bez obzira na to, valja priznati da krajnji rezultat ublažava posljedice e, iluka i priprema se za tranziciju prema naprednim biogorivima. Strategija za energetsku uniju sadrži cilj predsjednika Junckera, a to je da Europska unija postane lider u obnovljivim izvorima energije. I to podrazumijeva i tranziciju energetskog sustava u Europskoj uniji um, u kojem ćemo iza sebe ostaviti energetski sektor koji se temelji na fosilnim gorivima i koji će se i koji se temelji na zastarjelim tehnologijama. Za mene su biogoriva koja se ne temelje na prehrambenim usjevima i iluk su dio te strategije. Plan energetske unije definira da će komisija predstaviti paket obnovljivih izvora energije kojim će se definirati cjelovita politika koja će uključiti biogoriva za razdoblje nakon 2020. I kao što ste i vi sami rekli, u pripremi tog paketa i cjelovite politike vodit ćemo računa o svom iskustvu koje smo prikupili u tom području do sada. Hvala vam. Hvala i vama gospodine povjereniče. Gospodine Torvalds, izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i vama povjereniče. Slušajući raspravu u Mm, parlamentu ponekad mi se čini da gledam film Serhija Leona. Za nekoga su to dobri, loši i ružni, a za neke od nas za još nekoliko dolara. Mislim da gotovo svi koji su govorili su bili u, u pravu u nekom aspektu. Naravno nismo uspjeli sve riješiti nismo uspjeli popraviti sve što treba popraviti na ovom planetu. I povjerenik Kanjete će se zasigurno baviti ovom temom za jedno tri godine. I ne samo zbog energetske unije, već i zbog činjenice da tehnološki napredak se trenutačno odvija vrlo brzo, ne znamo gdje će završiti i koje će nam mogućnosti ponuditi za dvije do tri godine. No, mislim da smo ipak popravili jednu stvar. I tu mislim na, to je rekao i moj kolega Fjellner, e, kako bi u Švedskoj rekli, mislim da smo definirali pravila igre dogovorili smo signal, a to je da Europska unija mora imati stabilna pravila za industriju. Jer ako nemamo tih pravila, što je brži tehnološki napredak, to je veći rizik da će se industrija premjestiti negdje drugdje. Tako da mislim da smo to ipak riješili. No u ovakvom kod ovakvog brzog napretka definirati stabilna pravila nije jednostavno. Stoga povjereniče Kanjete, mislim da imate sve razloge za zabrinutost. Mislim da ćete imati jako puno posla i da ćete nam se vratiti i pokušati s nama riješiti neke od problema koje smo istaknuli. A problema će zasigurno biti. Hvala vam svima na vrlo interesantnoj raspravi. I bitka se nastavlja. Hvala vam.

je preporuka za drugo čitanje gospođa